Kolege, idemo na sljedeću stavku dnevnog reda, a to je usmeno pitanje upućeno vijeću o obznanjivanje informacija o, porezu na dohodak određenih e, e, porezu na dobit. E, Dakle, objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica. Puno hvala gospođo predsjedateljice, poštovana povjerenice i poštovana gospođo Jotovo. 4. lipnja 2017. dakle već prije dosta vremena Europski parlament je usvojilo odluku o prijedlogu direktiva o javnom izvješćivanju po zemljama, a cilj je postići veću transparentnost i javnu kontrolu kada govorimo o porezivanju, dobiti poduzeća i poticati društvenu odgovornost poslovanja i također nametnuti zahtjev za objavljivanje podataka podataka. Sadržaje ove nove direktive su e, povećani i zahtjevi za objavljivanje i Europska komisija tu također spominje e, i izmjenjuje e, direktivu o računovodstvu, računovodstvenu direktivu, a Europski parlament je to potvrdio na temelju mišljenja odbora Juri iz 2017. drugog siječnja 2017. Dakle, Europska komisija i parlament su složni oko toga da je potrebno e, poraditi na transparentnosti, na računovodstvenoj odgovornosti i bilanci poduzeća, a da se ne radi o novom poreznom režimu. Dakle, mi sada imamo mandat s njima pregovarati, od prošlog lipnja imamo taj mandat i mi ga želimo i okončati, a vi u vijeću još uvijek niste usvojili koncept kada se radi o ovom pitanju. A zašto? Zato što neki ministri financija dovode u pitanje pravnu osnovu i tvrde da se radi o novoj poreznoj inicijativi. I stoga e, e, se tu sad e, pozivaju na članak 105. Jasno je da ovaj prijedlog nije usmjeren k tome da se usklade porezni režimi i da se poboljša suradnja između poreznih tijela, niti se radi o uvođenju novih poreznih obveza. Tu se samo navode neka određena poduzeća i to na najveće, najveće korporacije se navode koje se žele e, obvezati e, na to, pridobiti da moraju javno objavljivati podatke i e, to je također e, dio dobrog korporativnog upravljanja. Dakle, multinacionalke moraju snositi odgovornost naspram svim e, građanima i do sada građani nisu još pokazali veliko povjerenje, ukazali veliko povjerenje tim multinacionalkama i vladama. A mi kao Europska unija želimo uzeti predvodničku ulogu kada se radi o ovom sektoru. Ja želim uputiti na direktivu koja je dosta toga već ovdje potaknula. Da li želite sustav kakav ima imaju Sjedinjene američke države i kako opravdavate ovu odgodu od dvije godine i kako obrazlažete stajališta vijeća vezano uz pravnu osnovu? Da li je e, ministrima jasno da se tu ne radi o visini iznosa i da li ovo pitanje ima prioritet unutar vijeća i kako vijeće planira postupiti po ovom vrlo važnom pitanju kako bi još za vrijeme ovog zakonodavnog razdoblja E, nešto bilo i učinjeno, dakle kako bi velike multinacionalke bile prisiljene na transparentnost. E, naravno, to se ne odnosi na mala i srednja poduzeća, to se odnosi samo na velika poduzeća. Oni koji imaju e, prihode više od 750 milijuna eura. Dakle, ova rasprava je rasprava koju vodu, vode neke, neki ministri financija, samo zato kako bi blokirali ovo pitanje dok ono ne bude zaboravljeno. Pitajte te pojedinačne ministre, primjerice austrajskog e, kolegu, pitajte ga zašto on blokira ovo, ovaj prijedlog. Zašto E, štiti velike koncerne, zato što veliki koncerni ne žele ovakve zakone, jer na taj način vi nećete zaštititi novoosnovana poduzeća, mala poduzeća, na ovaj način štitite samo velika poduzeća, poduzeća koja ne plaćaju porez ili plaćaju vrlo malo. Dakle, to nije naravno pravedno prema građanima u Europi. Oni žele znati koliko Google, Starbucks i drugi plaćaju ovdje u Europskoj uniji, zato vas pozivam da počnete djelovati u vijeću. Hvala. Thank you. I now give the floor. Hvala. A sada dajem riječ ministrici Panajotovi. Hvala. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, ponajprije zahvaljujem eh, gospođi Regner, eh, su izvjestiteljici kao i eh, gospodinu Svobodi na ovom pitanju. Dakle, ovo je važan dosije, a ovaj prijedlog koji je komisija e, predložila 2016. je ključan da bi se e, otkrilo e, erozija porezne osnovice i premještanje dobite. sa E, sastajale su se e, radne skupine e, pod četiri predsjedništva. Prošle godine je poslan dopis našem veleposlaniku o situaciji i urgirajući ubrzavanje naših razmatranja. Mi smo poslali odgovor, podsjetili smo na nerješena politička pitanja koja još uvijek onemogućuju slogu u vijeću. Jedno od tih prijepora odnosi odnosi se na pravnu osnovu prijedloga jer to dovodi u pitanje primjenjivost uobičajene zakonodavnog postupka. Bugorsko predsjedništvo je preuzelo tehničke aspekte ovog posla koji je dobro uznapredovao pod prethodnim predsjedništvima. Sada konzultiramo izaslanstva, kontaktiramo s njima u vezi ovog dosjea, ali ja danas ne mogu obećati ništa konkretno. Međutim, vijeću će vjerojatno trebati trebati više vremena da pojasni svoje stajalište. Ja se obvezujem da ću vas obavještavati o daljem razvoju događaja i nadam se da ćemo uspjeti naći rješenje. Ja vas ujeravam da na tome radimo. Hvala. Hvala. A sada gospodin Pospišil minutu i pol. Děkuji pěkně, paní Hvala. Ja sam pažljivo slušao predstavnicu e, vijeća i vaš odgovor je šokantan. On nije dovoljan. Ja odbacujem vaš odgovor. To je alibi, to je izgovor jer postoji prijedlog direktive koja se treba donijeti jer je u javnom interesu. Vi ste sami rekli da se moramo boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza, a vi vijeće sve činite da ne donesete tu direktivu e, koristeći ove argumente o pravnoj osnovi. To je izgovor, to je pokušaj da se ovo blokira. Bilo bi poštenije reći da postoje zemlje koje ne žele da se e, to donese, neka onda to javno kažu. Neka javno kažu da se ne slažu s tim, da ne žele objaviti te informacije, a glasači i građani će onda e, sve znati. Ja ne mogu objasniti svojim biračima zašto ovaj prijepor se vodi o pravnoj osnovu i zašto tako važne informacije koje su važne za i potrebne za borbu protiv poreznih prijevara, zašto neke zemlje ne žele da se e, te informacije objavljuju. Dakle, oni to trebaju javno reći, a ne koristiti ovakve izgovore. Hvala jednu minutu gospodin Koferati. Puno hvala, to je već e, spomenuto. Prošle su već dvije godine od kada je ovaj parlament postavio zahtjev da se počne primjenjivati ono o čemu smo tako dugo raspravljali dakle javno izvješćivanje po zemljama kada se radi o velikim multinacionalkama. Ne možemo to više odgađati. A skandali koji su se nagomilali zadnjih nekoliko godina su ukazali da se radi o doista velikom, teškom fenomenu koje, koji otežava gospodarsku aktivnost. Do takvih e, e, slučajeva dolazi u svim zemljama, dakle velike multinacionalke općine plaćaju porez ili jako malo i sada moramo sve karte staviti na stol, moramo otvoreno razgovarati i to u korist poreznih obveznika koji plaćaju porez, a bez e, toga ćemo se dovesti u jednu vrlo nepravednu situaciju i to će također otežati tržišno natjecanje. Hvala. Jedna minuta, gospodin Duron. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospođo ministrice, ne znam kako da vam ovo kažem. za nas kao europske zakonodavce, kao zakonodavatelje ova situacija doista e, neprihvatljiva. Mi se sramimo zbog ovakve situacije. To nije pravedno prema malim poduzećima koja se drže pravila, koji plaćaju poreze, a veliki koncerni se skrivaju iza manjka transparentnosti i pokušavaju izbjeći plaćanje poreza. Već dvije godine mi se zalažemo za to da se počne provoditi ovakvo izvješćivanje. E, građani se također zalažu za to. Mi smo u komunikaciji sa Europskom komisijom i sa njezinim pravnim službama, sa pravnom službom Europskog parlamenta. Dakle, mi želimo na takve načine postići veću transparentnost. Dakle, ne možemo se više skrivati više između ovakvih, e, iza ovakvih e, izgovora i doista vas želim pozvati da se konačno primite rješavanja ovog problema. Jednu minutu, gospodine Kriso Onos. Gonos. Hvala. Više od godinu dana Europski parlament traži od komisije i država članica da izmjene europske zakone kako bi zajamčili veću transparentnost o porozima koju u osnovi plaćaju multinacionalne kompanije. Njih ima puno. One proizvode na jednom mjestu, prodaju svoje proizvode uz goleme profite na drugom mjestu, a onda plaćaju nevjerojatno mali porez negdje drugdje E, to treba javno objaviti sa informacijama po zemljama i to bi pomoglo ograničiti plaća, izbjegavanje plaćanja poreza kroz agresivno porezno planiranje. Nije pravično da mala i srednja e, poduzeća moraju plaćati sve veće i veće poreze dok ove velike multinacionalne kompanije e, mogu raditi što im drago. E, hvala e, gospodin Rozati. Hvala. Porezna transparentnost je postala ključno pitanje za građane Europsku uniju. Javnost to zahtjeva. Komisija je 2016. dakle prije dvije godine dala prijedlog. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni u parlamentu o tom pitanju i nakon mjeseci rada našli smo e, dobru ravnotežu e, i prošle godine u lipnju smo usvojili e, svoje izvješće no ovo predsjedništvo čak još nije sazvalo ni sastanak o tom pitanju. Blokiranje ovog dosija samo zato što se države članice ne mogu dogovoriti o pravnoj osnovi je neozbiljno. Ovo nije direktiva o, poreznim e, stopama ili prihodima. Ovo je direktiva o transparentnosti i objavljivanju. To ne zadire u nacionalne nadležnosti Stoga pozivam e, na brzi e, napredak rada na ovoj direktivi. Hvala. Gospođa Šlajn, jednu minutu. Hvala. Prošlo je već deset mjeseci od kada je ovaj parlament usvojilo stajalište vezano uz prijedlog o izvješćivanju po zemljama. o predlogu o javnom izvješćivanju po zemljama. Mi smo se angažirali na europskoj razini i na globalnoj razini za transparentnost Govornica se moli da govori sporije. Dakle, multinacionalna poduzeća u bankovnom sektoru trebaju objaviti važne informacije u kojim sektorima djeluju, ovisno o tome kakvu dobit ostvaruju. No, tu postoje dvojbe vezano uz pravnu osnovu, ali to je samo izgovor kako ne bismo donijeli odluku. Tu su bili toliki skandali, Panama Papers, LuxLeaks i tako dalje. Koliko skandala treba još e, biti dok e, se nešto ne poduzme? Govornica je prekinuta, jel govori prebrzo? Jeste li sada završili? Mislim da bi bilo bolje da malo usporite. Hvala. A sada spontano e, javljanje za riječ gospođa e, Panajotova. Jednu minutu. E, postoji velika količina pravnih tumačenja koja govori da je ovo jasno u nadležnosti država članica dakle tvrditi da postoji rizik e, pogrešne pravne osnove je samo smokvin list koji se namjerno koristi da se blokira ova i e, ovo jasno izvješćivanje po državama koje je već odavno trebalo početi. To ide protiv svake pravičnosti i smisla za pravednost europskih građana. Stoga se nadam da će bugarsko predsjedništvo sazvati sastanak i zatražiti pravno mišljenje iz nekoliko različitih izvora i to pojasniti u vijeću jer e, to se pitanje neće riješiti odlaganjem. Hvala gospodin Marijas. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Građani i mala i srednja poduzeća plaćaju poreze. U mnogim državama kao što je Grčka E, imamo golemu poreznu politiku, ali multinacionalne kompanije izbjegavaju plaćanje poreza. Pogledajte samo LuxLeaks, sve je jasno. Dakle, što raditi od sada nadalje? Multinacionalne kompanije treba oporezivati tamo gdje stvaraju svoju dobit. Naravno, direktiva koja će zahtijevati objavljivanje izvješća e, svake multinacionalne kompanije u svakoj državi će nam pomoći riješiti izbjegavanje plaćanja poreza. Kao što je rečeno, nažalost, neke države to obstruiraju. E, gospođo, molim vas, imenujte koje države to blokiraju. Je li Grčka jedna od e, država koja odgađa, odnosno blokira odobrenje ove direktive? Hvala. A sada dajem riječ gospođi Panajotovi da odgovori. Hvala. Um, Hvala uvaženi zastupnici. Ja sam e, zabilježila vaše primjedbe. Mi ćemo nastaviti raditi na tom dosjeu. Ja ovdje zastupam sve države članice, ne mogu imenovati ni jednu e, državu. Htjelim reći da nije riječ o tome da vijeće ne želi e, ovo riješiti, već e, je potrebno vrijeme da se dođe do dogovora, a to isiskuje vrijeme da delegacije finaliziraju svoja stajališta. Kao što znate, kako bismo radili dalje, u vijeću trebamo jednoglasnost. Bugarsko predsjedništvo želi da napreduje radom na ovom e, dosjeu i kao što sam rekla za vrijeme svoje intervencije na početku mi smo i dalje otvoreni za dalje razgovore o ovoj temi i kada budemo uznapredovali u našem radu organizirat ćemo sastanak o tome. Ja sam osobno otvorena za dalje i bilateralne e, razgovore i kontakte s vama. Hvala. Hvala gospođi.